Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their seats? Dobro večer, poštovane kolegice i kolege. Molim vas da zauzmete svoja mjesta, budući da želimo početi sa sastankom na vrijeme. E, vrijeme je ograničeno i stoga vas molim da odmah sada zauzmete svoje mjesta. Ukoliko želite nastaviti razgovor, molim vas e, da ga nastavite izvan ove dvorane, jer e, ovdje želim da svi čujemo ono što se govori. Dobrodošli na ovo javno saslušanje. Posebno bih željela u ime našeg odbora izraziti dobrodošlicu gospodinu Mimici e, koji je imenovan e, za kandidata za povjerenika za međunarodnu suradnju i razvoj. Parlament priprema glasovanje za izbor nove komisije u skladu sa odredbom 118 i aneksom 16 poslovnika na način da vrednuje kandidate za povjerenike temeljem njihove opće sposobnosti, opredijeljenosti Europi i osobne neovisnosti. Parlament također procjenjuje razumijevanje kandidata u odnosu na portfelje i njihove komunikacijske sposobnosti. Naša današnja rasprava služi kao podloga za tu procjenu. E, molim vas da primite na znanje da je rasprava javna, da se prenosi uživo putem internetskih stranica parlamenta i putem kanala Europe by Satellite. Video snimke također će biti na raspolaganju na zahtjev e, vrlo skoro. Što se tiče sastanka, imamo na raspolaganju usmeno prevođenje na 22 jezika. Imamo ograničeno vrijeme, međutim, lijepo vas molim da govorite normalnim tempom, jer ako budete govorili prebrzo, prevoditelji vas neće moći pratiti. Nakon što e, završite svoje izlaganje, molim vas da isključite mikrofon. E, kandidat za povjerenika dostavio je u pisanom obliku odgovore na upitnik koji smo mu dostavili. Njegovi pisani odgovori podijeljeni su e, članovima i dostupni su i u ovoj dvorani. Nekoliko riječi o postupku. Kao prvo, kandidat za povjerenika izneće uvodno izlaganje koje neće trajati duže od 15 minuta. Nakon toga e, ćemo imati glavni dio sastanka tijekom kojeg će članovi postaviti 45 pitanja. U prvom krugu imat ćemo pitanja predstavnika svakog od sedam klubova zastupnika. Ta pitanja ne smiju biti duža od minute, a kandidat za povjerenika imat će minutu i pol za odgovor. Nakon svakog od tih pitanja može se kratko postaviti dodatno pitanje koje ne smije biti duže od pola minute, a odgovor može trajati do minutu. Sva preostala pitanja mogu trajati samo jednu minutu, a odgovor ne smije biti duži od dvije minute. Molim vas da se toga strogo pridržavate. Isto tako imat ćemo dva pitanja od strane dva odbora koja su pozvana na ovo saslušanje, odbor za vanjske poslove i odbor za međunarodnu trgovinu. Oni će govoriti nakon koordinatora iz političkih klubova, a nakon toga će govoriti e, govornici iz e, klubova. To je dakle predviđena procedura. Vjerujem da će sve teći neometano. Prvo ćemo dati riječ eh, gospodinu Mimici. Imate na raspolaganju